vijeća potpisati četiri pravnih akata koji su usvojeni redovnim zakonodavnim postavkom u skladu sa člankom 78 poslovnika. Naslovi tih pravnih akata bit će objavljeni u zapisniku s ove sjednice. A sada prelazimo na plan rada za ovaj tjedan. Znači,